Buenos días. En este día gris de Bruselas con poca luz en las... Dobro jutro svima. Pomalo je mračno u sobi. Tako da ćemo teško energetizirati sastanak, ali da ćemo sve od sebe jer mnogo pred nama, a nemamo toliko vremena na raspolaganju. Dvije kratke obavijesti. Nagrada Saharov za slobodu govora i mišljenja je dodijeljena 29.10. I dobitnik će 16.12. E, dobiti nagradu u parlamentu, Raif Badawi, odličan izbor za ovogodišnju nagradu. Nadamo se da ćemo uspjeti utjecati 16.12. na situaciju kada ćemo dodijeliti nagradu. On osobno neće moći doći, nadamo se da će e, netko od njegove djece moći doći u Strasbur. 3.12. u 11.30 također imamo službeno izaslanstvo Nacionalnog kongresa Narodne republike Kine. Gospodine Preda, zbog čega sjedite ovako daleko? Approchez-vous, il Slobodno se približite, sve je u redu. Ne znam zbog čega su vas dislocirali ovako. Dakle, izaslanstvo iz Kine, 3.12. u 11.30. Naravno, svi članovi odbora koji su zainteresirani mogu prisustvovati sastanku. Bavit ćemo se razmjenom stajališta o Tibetu. Gospodin Preda nam se priključio fizički i sada ćemo razmotriti amandmane koji su predloženi za naše godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu te politici Europske unije u tom području. Dajem mu sada riječ i čestitala bih mu na odlično obavljenom poslu zajedno sa izvjestiteljima u Sijeni. Također vas podsjećam da će glasanje na odboru AFET biti sljedeći mjesec. Izvolite. Euh, merci beaucoup, madame la présidente Hvala lijepa predsjednice. E, glasanje je planirano za ponedjeljak. E, treba reći da kao svake godine e, ovaj izvještaj o pravima čovjeka je izazvao velike diskusije u parlamentu i, na, i u odboru za vanjske poslove imamo preko 400 amandmana, što nije loše. U našoj prvoj razmjeni mišljenja rekao sam da bi bilo važno što se tiče forme e, ovog izvještaja da e, ta forma bude sasvim jasna i koncizna. E, naglasio sam da je vidljivost izvještaja važna. Stoga sam predložao 48 kompromisnih amandmana to je velik broj. Nastoja sam e, maksimalno izbjeći ponavljanja. U uvjetima u kojima e, tražimo od komisije i, službu za vanjsko djelovanje e, da inzistira na pravima čovjeka i da to bude čitljivo mi ne možemo onda drugačije raditi i mi moramo biti čitljivi i vidljivi. E, u, e, od odbora za e, ženska prava dobili smo 60 točaka. To je mnogo. u Deveu smo prekjučer glasali. Moram, tamo smo imali 12 točaka E, ne znam jel netko tu iz ovog odbora. Ne smijemo pretjerivati. E, onda će ove točke, ovi dodaci biti duži od samog izvještaja. Znam da su ženska prava važna, ali ipak. Nadam se da ćemo na kraju imati nešto e, što će biti iskoristivo. A sada da se vratim na 420 amandmana E, imali smo 48 kompromisnih amandmana. E, imali smo dva sastanka u strasbourgu e, Ja sam bilježio što se tamo događalo. Imali smo vrlo dobru suradnju s izvjestiteljem. Eh, izvjestiteljima u sjeni eh, svih klubova i mislim da je rezultat eh, dobar i to za sve klubove. Svaki je došao sa svojom perspektivom, perspektivom kluba, ali mislim da smo postigli dobar kompromis. Kompromis koji je dobar za sve nas 48 amandmana se dodiruju mnogih važnih pitanja kojima komisija mora pridati veliku važnost. Kroz ove kompresne amandmane smo se složili da da moramo imati e, usklađenost između vanjske i unutarnje politike Unije. E, Unija mora inzistirati e, na provedbi politike ljudskih prava, mora optimizirati učinkovitost političkih instrumenata. Govori se o strategiji ljudskih prava po zemlji, ali imamo i specijalni mandat koji je važan. Moramo dalje e, e, promicati ljudska prava vanjskom politikom, moramo raditi na susjedskoj i politici proširivanja, kao i na trgovinskoj politici. E, to se radi upravljanjem koje poštiva ljudska prava, koja po, poštiva i vanjsku dimenziju e, izbjeglica koje koji traže budućnost u Europi. Vrlo sam zadovoljan e, što smo svi našli zajednički jezik u ovoj e, raspravi. Uspjeli smo naći put iz ove vrlo složene situacije pa i se i je izvještaj vrlo uravnotežen. E, kompromis e, e, se bave i trgovinom ljudima, smrtnom kaznom. Mm, to je strašno važno pitanje za nas. Kao i pravima djeteta i ženskim pravima mm, dali smo znak za uzbunu za situaciju u civilnom društvu u nekim zemljama. U, e, to je vrlo zabrinjavajuć e, razvoj e, organizacije, nevladine organizacije su često izložene pritiscima, a one su od bitne važnosti za slobodu izražavanja Eh, evo imam nastojao sam vam prikazati ove kompromise na kojima smo radili nadam se da ćemo do, da do ponedjeljka neće doći do promjena u stavovima drugih klubova eh, ja sam vrlo optimističan eh, i, i mislim da ćemo imati dobro glasanje u ponedjeljak što se tiče o, drugih e, amandmana, mm, e, prikazao sam vam načela koja su nas vodila u izvještaju. Podupreću samo one amandmane koje su jasni, koncizni i koji daju nešto novo izvještaju, koji nadopunjuju izvještaj Neću poduprijeti amandmane koji e, e, e, koji se koji ova ovaj izvještaj se ne bavi temama odbora Libe i nećemo se baviti temama koje su u nadležnosti tog odbora Eh, ako ne volimo neku vladu na primjer eh, druge boje eh, to, to nisu prava čovjeka imamo dosta točaka u našoj političkoj borbi mi raspravljamo o ljudskim pravama u o odboru a ne, ne vodimo neke političke borbe E, između klubova. Time se ne bavimo. Mislim da e, posao svih odbora bio vrlo dobar, e, svih izvjestitelja u sjeni bio vrlo dobar, dobro smo surađivali i nadam se da ćemo u ponedjeljak izglasati koherentan tekst. Hvala na pažnji. Hvala gospodine Preda. Sada ćemo dodati, dati riječ e, izvjestitelju u sjeni. Gospodin Panzelius ima riječ. Hvala, gospodin predsjedateljice. Prije svega želim zahvaliti zastupniku Preda za njegov odličan rad do sada i usprkos tako velikom broju amandmana koji su predstavljeni e, našao se dobar konsenzus između raznih e, klubova zastupnika što se tiče 48 različitih amandmana. Što se tiče mog političkog kluba mislim da možemo e, se složiti sa izvješćem jer je većina ovih većina naših e, prioriteta je uključena u amandmane i važno je dakle predvidjeti e, dugoročne politike e, i liberalizaciju viza. To je jako bitna tema za tvrtke i za ljudska prava uopće. E, sprečavanje, odnosno borba protiv trgovine ljudima, važnost međunarodnih standarda u smislu e, brane, obrane e, ljudskih prava, prava radnika su neke prioriteta i to je ključna točka Europske unije koja se zalaže za ta prava i za civilno društvo. Naravno, neke teme ostaju otvorene, teme koje su prioritetne za neke klubove, one nekim temama se nije bavilo, a sljedeći ponedjeljak ćemo u komisiji diskutirati o tim temama. Mm, također tu prvenstveno mislim na e, osudu e, e, smrtne kazne, zatim na mjere protiv seksualnih zločina. Također tematika vezana uz LGBT zajednicu i općenito teme koje su u sklopu ljudskih prava od velikog interesa za nas i o tome ćemo diskutirati sljedeći ponedjeljak, ali u svakom slučaju e, većinom smo zadovoljni s ovim e, amandmanima i zahvaljujem još jedanput e, gospodinu Predi i svim ostalim suradnicima koji su radili na ovom izvješću i mislim da ćemo sljedeći ponedjeljak moći većinom glasati za ove amandmane. Hvala gospođo predsjedateljice. Zastupnica Lockbiller nije prisutna, gospodin Taylor. Hvala vam, kao što ste lijepo primijetili, gospođice Lockbiller, izvjestiteljicu izvjestiteljicu Sjene Zelenih nema na izaslanstvo odbora AFET je koje se odvija istodobno. Dakle, zamolila me da u njeno ime kažem par stvari. Prije svega zahvaljujem vam izvjestitelju gospodine Preda kao i drugim izvjestiteljima u Sijeni na suradnji. Ono što je zelenima od osobite važnosti za ovogodišnje izvješće, među drugim stvarima su i pitanja poput sve manjeg prostora, smanjujućeg prostora za civilno društvo, zatim migracija, ekonomska, socijalna i kulturna prava, e, isto tako poslovna prava, prava ljudi, nekažnjavanje, otimanje zemlje, trgovina ljudima da tek pobrojimo nekolicinu. Neka od tih pitanja sada su odražena i u kompromisnim amandmanima. Također vidimo podršku za ICC, borbu protiv nekažnjavanja i općenitije govoreći druge stvari. Nadalje, Imamo jedan kompromis sa sportskim događajima i njihovoj vezi s ljudskim pravima, što je e, ugodno vidjeti jer je to nedostajalo u izvornom nacrtu. Sve teže okruženje za civilno društvo diljem svijeta također je prepoznato u jednoj od ovih točaka. Međutim, što se drugih pitanja tiče, poslovnog okruženja, migracije i veze s ljudskim pravama, željeli bismo da se to snažnije izrazi, primjerice da se također uključi europska odgovornost. Moja kolegica Barbara raduje se usvajanju ovog izvješća na sljedećem sastanku odbora AFET u ponedjeljak i isto tako glasanju na plenarnoj tijekom prosinca. Hvala. Hvala vam, zastupnik Oštrevićius. Hvala, dobro jutro svima. Prije svega, čestitao bih izvjestitelju i mojem kolegi Kristijanu Predi na sveobuhvatnom i lijepo oblikovanom izvješću. E, govoreći u ime mog kolega Louis koji je izvjestitelj u Sijeni za ovo izvješće, obaviješten sam da amandmani koji su dogovoreni, njih je 48 ili tome slično, da su zapravo postali kvalitetnom osnovom za postizanje kompromisa. Još uvijek nas muče sumnje što se tiče posljednjeg kompromisa, 48, no vjerujem da ćemo s vremenom pronaći zajednički jezik o tim doista posljednjim rečenicama kompromisnog teksta. Radim se daljnjoj suradnji Želim vam sve najbolje u zajedničkom radu i pronalaženju zajedničkih rješenja. Još jednom čestitam izvjestitelju Predin i očekujemo e, vaš konačni tekst koji će imati našu podršku. E, zastupnika SIS. Pa e, želio bih e, čestitati e, gospodinu Predi na ovom izvještaju. htio bih spomenuti jednu važnu stvar koju treba produbiti. Trgovinska politika Europske unije koja je povezana s pravima čovjeka. Trgovinski e, sporazumi moraju uzeti u obzir i ljudska prava. E, trebamo imati globalizaciju koja je više regulirana i koja poštuje ljudska prava. Mislim da e, tome treba u budućnosti pridati veću pažnju u ovim brojnim trgovinskim sporazumima koje sklapamo moramo nastojati da se i u drugim zemljama, u trećim zemljama poštuju ljudska prava. E, to je spomenuto ovdje e, na nekoliko mjesta. To će biti put u budućnost. Hvala lijepa. Hvala vam. Izvjestiteljima Hvala svim kolegama na ovim primjedbama koje potvrđuju važnost kompromisa koje smo postigli. E, jedina e, škakljiva točka je kompromis 48, zadnji kompromis. E, da budemo sasvim jasni. Tiče se E, posljednje fraze u ovom kompromisu e, točnije rečeno e, pročitao sam ovo da vam privučem pažnju na to da se ne radi ovdje o pravima čovjeka. Prije toga, prije te fraze se govori o poboljšanju E, e, financijskih mehanizama kako, bi se, kako bismo se borili protiv korupcije. E, korupcija je već političko pitanje, ona ima utjecaj na ljudska prava, ali to ipak nije pitanje samih ljudskih prava. Sa ovim ovim dodatkom s ovom frazom se još više udaljujemo o naše e, središnje teme e, možemo signalizirati našu zabrinutost s tim u vezi a e, ovaj kompromis je inače važan mi ovdje vodimo jednu borbu a ovo se tiče E, pitanja poreza recimo, a, a ne prava. E, naravno ovdje možemo imati drugačija čitanja, možda da nekako o, promijenimo tu frazu, možda ćemo naći neku čudesnu riječ, e, vikend će dobro poslužiti tome. neku čudesnu riječ koja će ovo spasiti kako ne bismo imali e, slobodno glasanje po ovom kompromisu. Zahvaljujem. Također je s nama danas zastupnica gospođa Tizin ili Tizon. Vaše ime napisano na engleskom. E, oprostite smjernice za ljudska prava e, u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Imate li nešto reći, gospođo Tasin? E, hvala lijepo. E, kad me zovete taj onda se na, ja sam šefica tog odjela, nisam direktorica, ne još. E, e, vi ste e, šefica odjela za smjernice, to sam rekla, za strategije ljudskih prava i provedbu. Htjela sam reći da zahvaljujem gospodinu Predi, ovo je izvrstan izvještaj, vrlo čitljiv, vrlo čitljiv i fokusira se na naše teme za e, sljedeći godišnji izvještaj e, nastojat ćemo imati e, analitički pristup manje deskriptivan pristup moramo također navesti probleme kao i učinaš našeg djelovanja što se tiče dijaloga moramo e, se koncentrirati na rezultate e, moramo misliti o tome kako provesti kako ocijeniti učinke e, našeg djelovanja na situaciju u ljudskim pravima hvala lijepa Mislim dakle da možemo zatvoriti ovu točku dnevnog reda i sačekat ćemo glasanje 16.12. na odboru AFED. Zahvaljujem gospodine Preda i čestitke. Sljedeća točka dnevnog reda kratko izvješće e, našeg izaslanstva na općoj skupštini UN-a u prvom tjednu studenog. Dakle, to je zajednička izjava odbora AFET i DROA. To provodimo svake godine Imali smo priliku sastati se sa najvišim nadležnima unutar UN-a. Zapravo smo se sastali sa onima odgovornim za ljudska prava, ali bavili smo se isto tako i pitanjem rješavanja sukoba, e, tematskim geografskim područjima. I naravno sastali smo se e, sa glavnim tajnikom UN-a Ban moonom Isto tako sastali smo se sa odgovornima za ravnopravnost i jednakost žena te odgovornima za funkcioniranje opće skupštine te sa trećim odborom, odnosno osobama koji unutar opće skupštine e, se bave zemljama Magreba i sigurnosnom situacijom na sjeveru Afrike. Mislim da su sastanci koji su održani bili doista na visokoj razini i u UN-u postoje veća svjesnost važnosti i uloge Europske unije kao što i unutar Europske unije postoji svjesnost važnosti uloge UN-a. Glavni tajnik bavi se bližim suradnjom naših institucija i također se pozabavio našim zajedničkim izazovima. Dakle, obje organizacije su suočavaju se sa istim problemima, prijetnjama, bavili smo se pitanjem Sirije, izbjegličkom krizom, koja i UN stavlja u vrlo nezgodnu situaciju, dakle, u odnosu na ostatak svijeta. Ono na čemu smo insistirali je vjerodostojnost. E, željeli smo istaknuti vjerodostojnost Europske unije u mnogim pravima, no mislim da nam je izbjeglička kriza zapravo stvorila jedan loš ugled, tu smo izgubili povjerenje, tako da trenutak baš nije idealan što se tiče našeg ugleda. Ako pogledamo pojedine agencije, postoji još cijeli niz problema koje je potrebno riješiti, a sve manje resursa koji su na raspolaganju e, ravnateljima pojedinih agencijama. Dakle, uz malen broj resursa ljudskih, problem se samo poboljšava, dakle sve više posla uz sve manje ljudi i jednostavno se na vrijeme ne uspijevaju odraditi stvari što dodatno komplicira situaciju i zbog čega mi moramo dati sve od sebe, a UN je to i zatražio od Europske unije. Gospodin Likotov, predsjednik opće skupštine, se sastao s nama, imali smo dugi radni ručak. I on ima doista intenzivan pristup što se tiče problematici klimatskih promjena. Ovo je vjerojatno naša posljednja prilika da se pozabavimo sa tom situacijom i da učinimo nešto što je doista od koristi. Pariz je dakle tu ključan trenutak što se tiče bavljenja ovom temom. A kada se bavimo ljudskim pravima, glavni tajnik je poduzeo jednu inicijativu za stavljanje naglaska na ljudska prava sa ciljem pozicioniranja ljudskih prava na najvišu razinu bilo kakvih analiza ili uzbuna kako bi sva tijela mogla djelovati prije nego što dođe do pojedinih katastrofa unaprijed. Dakle, potrebno nam je jedna, jedan trajni sistem analize kako bi se mogla razmatrati situacija i odrediti što se događa u pojedinim društvima, te kako bi se moglo djelovati prije nego što dođe do samih katastrofa. Da smo primjerice znali više o Siriji, vjerojatno bismo mogli učiniti više. Ili u Libiji, ili u Jemenu. No, kako bilo, Sukobi su sve intenzivniji, a kada izbiju, sve teže je nositi se s njima. Zbog toga su visoko pozicionirani ljudi iz ureda Banki Muna počeli raditi na toj inicijativi i ljudska prava su učinili e, vrlo važnim stupom uz sigurnost i razvoj. Dakle, svi ti stupovi sada imaju jednaku snagu a to je pak vezano uz opću reformu UN-a. Dakle, zbog toga je ova rasprava e, vrlo značajna. Neki od osoba sa kojima smo se sastali bili su toliko korisni i zanimljivi za naš rad da su pozvani posjetiti i naš odbor. Dakle, to nije samo retorika kada kažemo da koordinirana bliža suradnja s UN-om bi doista bilo od koristi i za naš rad. Mogli bih se još mnogo toga dotaknuti ovdje, no gospodin Oštravićius je s nama također bio prisutan na misiji, pa ću dati njemu riječ kako bi nam rekao par riječi. Izvolite. Hvala vam. Dijelim uvelike vašu procjenu našeg posjeta UN-u. Mislim da je to bila doista jedinstvena prilika jer ukoliko želite proširiti svoj dnevni red program, treba posjetiti UN kada vidimo svu povezanost na globalnoj razini svih pitanja gdje sve nacije i svi aspekti su predstavljeni. Eto nekoliko bilješki s našeg posjeta kad kada podcijenjujemo važnost Europske unije u globalnim pitanjima. Nas se zapravo cijeni kao instituciju, organizaciju i to uvelike. I visoki dužnosnici s kojima smo se sastali nisu samo u jednom navratu spomenuli koliko cijene Europsku uniju, koju važnost pridodaju Europskoj uniji u aktivnostima UN-a i drugim aktivnostima. Čisto informativno, trenutno u Vijeću sigurnosti imamo četiri države članice koje su zastupljene, a u bližoj budućnosti imat ćemo ih tri, a u kasnije fazi pet. Također nadolaze nam pre izbori za glavnog tajnika, a prema nepisanom sporazumu tu dužnost bi trebao trebala obnašati neka istočna europska država članica. Dakle, radujemo se toj zanimljivoj aktivnosti koja je pred nama. Znamo da već postoji popriličan broj kandidata koje i sami možemo početi procjenjivati. Dakle, bit će to zanimljiv trenutak za sve. Također slažem se s vama u tome da na svoje sastanke u brisel i Strasbourg možemo nastaviti pozivati visoke dužnosnike UN-a, primjerice ambasador Maroka, koji predsjeda trećim odborom UN-a. Smatram da bi to zapravo niz zanimljivih perspektiva otvorila. Mogli bismo čak i možda neki poseban događaj organizirati za to kako bismo proširili e, svoje aktivnosti vezane uz UN. I za kraj, dakle, moramo se nastaviti e, sastajati sa njima kako ondje, tako i ovdje, jer u tome doista vidim veliku vrijednost, jer kada se sastanemo uživo, razmijenimo stajališta, ne u pismenom obliku, već uživo i u drugačijim okolnostima, to će promijeniti situaciju i zbog toga smatram da je posjeta bila odlična kao i tim i radujem se takvim budućim aktivnostima. Hvala. Imali kakvih pitanja? Ukoliko nema, e, pauza od 10 minuta. Bueno, eh, vamos, antes de Prije nego što nastavimo sa sljedećom točkom dnevnog reda eh, s našom gošćom gospodinom Paše i gospođa Kristoval Dakle, dvoje su željeli reći nešto o prethodnoj točki, a to je godišnje izvješće. To je, to je kratko izvješće o ad hoc izaslanstvu na opće Skupštine u New Yorku. Imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Prvo bih želio zahvaliti na e, naporima E, ljudi koji su uložili veliki trud i omogućeno nam ovo putovanje prošli tjedan. Naše zaslanstvo u New je bilo jako važno i po mojem mišljenju jako uspješno. Podvuklo je važnost bliske suradnje između Europskog parlamenta i UN-a, adresirajući pitanja e, kojima se oba tijela bave, e, a to su izbjeglička kriza, sigurnost, e, razvojna pomoć, jednaka prava. Moja skupina je također se zalagala za transparentnija transparentnija načela s kojima ćemo se suočiti sa izazovima danas. Zato je novi e, e, glavni tajnik izabran za UN 2016. E, i najbolji kandidat bi trebao dobiti, bi trebao biti imenovan za glavnog tajnika bez obzira na e, bez obzira na njegovo porijeklo. Postoji sve više i više konflikata u svijetu i oni su e, nerazriješeni, mnogo njih je nerazriješeno i često E, su ti neki sukobi možda drugog reda zanemareni ispred nekih e, najurgentnijih e, konflikata, odnosno sukoba. I zato bi se trebali pozabaviti svim sukobima bez podkopavanja prava individualnih država vanjska politika funkcionira samo kad postoji jednoglasno sporazumijevanje i postojale su brojne prilike u kojima to nije bilo moguće. Stoga smatram da je ključno za e, vanjsku politiku suverenih nacija moći e, iz, zastupati nacionalne interese kad god je to moguće. Stoga bismo e, trebali poraditi o nekim pravilima u Europskoj uniji, uključujući i jedinstveno mjesto UN u koje ima e, Europska unija, trebamo osigurati da e, države članice eu i UN-a rade, zajedno surađuju, e, zalažući se za mir u svijetu za sigurnost i razvoj. Hvala. Hvala vama gospodine Bašir, gospođa Vistudora. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. E, biti ću kratka. Svi su se međusobno pohvalili. To je bila uspješna e, misija. Dvije primjedbe. Prvo, nije u našoj kompetenciji, ali u svim e, razgovorima koje smo imali, bilo bi nužno da se ujedinjeni narodi reformiraju E, mislim da tu trebaju i naši doprinosi. Mogli bismo e, surađivati s Ujedinjenim narodima na tom području. E, drugo je povezano sa onim što ovdje radimo. Upada mi u oči kod svih sugovornika da ono što doživljavamo u Europskoj uniji u sadašnjem trenutku sa izbjeglicama da je to tek početak mnogo težih e, situacija. E, to bi moglo biti e, tako. Mnogi su to sigovornici spomenuli. Mi moramo gledati unaprijed, predviđati. Ljudska prava su povezana i sa izbjegavanjem ekstremnih situacija. Mislim da se i na to treba fokusirati. Moramo misliti i na to eh, da eh, ljudska prava onih kojima eh, još sada dobro ide moramo pripaziti da ne dođe do prevelikog pritiska. Oni mali koji još sada mogu pomoći moraju dobiti našu potporu na tom području. Hvala lijepa na komentarima. Nakon posjeta UN-u sigurna sam da ćete razumjeti. Da, od, zašto, od kuda dolaze održane kritike i mislim da možemo biti zadovoljni tim izaslanstvom. Sada e, imamo e, radnog gledišta, vrlo s Mary Davis. Mary McGowan Davis, e, ona je nema ulogu predsjednice Neovisne istražne komisije Ujedinjenih naroda o sukobu u Gazi. 2014. i sada će nam ona predstaviti rezultate e, njezinog izvješća e, iz lipnja 2015. godine. U devetom mjesecu 2014. Europski parlament je e, se zalagao za boru protiv povrede ljudskih prava u tom sukobu, a u devetom mjesecu 2015. u drugoj rezoluciji Europski parlament je um, potaknuo visoku predstavnicu za implementacijom uh, određenih tema, određenih rezolucija uh, koje su se ticale ovog sukoba i to je strašno bitno za nas zato bismo uh, željeli zahvaliti što ste to zahvaliti što ste došli ovdje i veselimo se predstavljanju ovog izvješća odnosno vaše gledišta e, imate riječ izvolite Gospođo predsjedateljice, uvaženi članovi Europskog parlamenta, dame i gospodo, dobro jutro. Moje ime je Mary McGowan Davis, ja sam predsjednica Neovisne istražne komisije, komisije UN-a sukobu o sukobu Gaza 2014. godine. Počešćena sam vam i pozivom da govorim vam danas o izvješću neovisne istražne komisije iz prošlog lipnja. Tijekom sljedećih nekoliko minuta govorit ću o radu naše e, komisije, o principima i preporukama komisije i također e, ćemo imati razmjenu gledišta što se tiče povrede međunarodnih e, ljudskih prava koje su potencijalno u ljeto 2014. počinile i palestinske i izraelske skupine, oružne skupine, te pozivamo na mir i na odgovornost uh, u na Izraelu i okupiranim palestinskim e, teritorijima te, u okupiranom palestinskom teritoriju vlade sukobi i ne moram ponavljati važnost toga da prekinemo krvoproliće. Na, krvoproliće. na početku željela bih e, reći što ova neovisna istražna komisija nije bila. Moji e, kolege i ja nismo željeli osuditi niti jednu stranu u sukobu. To nije bio pravni proces. E, nismo imali ikakve ovlasti za to, te nismo uzimali svjedočanstva. Mi smo se e, zapravo e, referirali na informacije koje smo dobili. Vidjet ćete da u izvješću ne govorimo o dokazima. Ono što smo mi prikupili na objektivan način su svjedočanstva e, svjedoka i ostale materijale koji mogu ukazati, odnosno pomoći da se bolje istraži što se dogodilo na zapadnoj obali u Gazi, istočnom Jeruzalemu i Izraelu u ljeto 2014. kako bi se utvrdilo da li su obje strane kršile e, pravila ratovanja. E, ja e, sam umirovljena sutkinja i zapravo ne želim izlagati svoja mišljenja osim onog što je dano u izvješću i moj kolega dr. Tijen dijeli moje mišljenje. Mi smo zaista razmatrali potanko naša e, naša stajališta, ali sada bih željela naglasiti nekoliko njih. Želim podcrtati da e, je e, je izvješću pridružen prilog od 183 stranice na kojem je, su objašnjena svjedočanstva svjedoka, sveobuhvatna pravna analiza i općena procjena. Dr. Jen i ja smo E, tijekom mnogo mjeseci e, usko surađivale, e, mnogo radeći na ovom izvješću jer čvrsto vjerujemo da žrtve s obje strane moraju biti poslušane. Žao nam je da nismo bili u mogućnosti putovati okupirane palestinske teritorije Izraela. Izrael. Da, kako bismo se susreli život sa žrtvama, ali to je samo jačalo naše uvjerenje da osiguramo žrtvama u Palestini, u Gazi, Izraelu platformu e, za svjedočanstva. Mi smo e, slušali e, potresna svjedočanstva i želimo dati tim ljudima priliku i pred un i pred cijelim svijetom da ih budu slušani, poslušani i da ih svijet e, čuje. Intervirali smo jednog čovjeka koji je završio u bolnici u srpnju 2014. E, godine, a kada se probudio iz kome saznao je da je 19 ljudi iz njegove obitelji umrlo. On je tada tajna rekao da smo mi svi e, umrli, iako su neki preživjeli. Također, njegov otac je bio ubijen jer je bio optužen za suradnju sa suprotnom stranom mlad čovjek e, je izgubio e, život e, njegova žena, njegova buduća žena se nije zapravo htjela više udati za njega, te je bio stigmatiziran, te razmišlja o suicidu. Također sada želim navesti priču izraelske majke čiji sin je bio ubijen, sin Daniel je bio ubijen kad se igrao vani Njegova majka je rekla, mi smo ljudi koji živimo u Izraelu i koji želimo živjeti u miru, a ne pod prijetnjom terorizma i žele. Željela bih da naši susjedi u Gazi imaju dobar i sretan život i željela bih da njihova djeca idu mirno u školu. Ima još takvih slučajeva. Najviše što se možemo mm, nadati jest da ćemo doseći pravdu i mir želimo pozvati vlade kao vaše vlade, vlade Europske unije da zajedno ustano adresiraju e, potrebu za promjenom, promjenom politika. što se tiče korištenja eksplozivnog oružja na gusto naseljenim urbanim područjima kao što je Gaza, te da želimo pozvati vlade da e, zatraže odgovornost od onih koji su e, zaista odgovorni za napade na nedužne civile i na sve što se dogodilo u ljeto 2014. godine. Još nekoliko bitnih stvari koje bih željela reći, za koje smo mislili da su bili posebno zabrinjavajući u ljetu 2014. godine. Prvo, veliko, veliki porast e, oružja i napada na obitelji na njihove kuće i to je dovelo do toga da je mnogo obitelji bilo ubijeno na licu mjesta kada su bombardirane njihove kuće, posebice tijekom Ramazana, kada su svi bili kod kuće. Oko 550 e, djece je umrlo to ljeto također u Gazi, tako da su bili znatni e, gubici za djecu. Također Događale su se e, bombardiranja kuća političara ili takozvane socijalne elite, društvene elite u Gazi, e, te je to također bilo problematično s na definiciju u međunarodnom humanitarnom zakonu. Dodatno, odnosno pravu, Dodatno koristili su se velike, koristile su se velike bombe e, koje su trebale proizvesti veliku štetu u gusto naseljenim područjima, a to je sve kombinirano sa činjenicom da su ovi napadi trali tjednima i tjednima, te su e, civili bili napadani od prvog dana e, sukoba. Sve to izaziva veliku zabrinutost i udari na civilne Eh, kuće su zapravo bili dio civilne politike, odnosno civilne taktike koja je bila dio šire taktike napada. Druga stvar, operacije Džihua i Rafi su dovele do velikog broja eh, civilnih žrtava koristeći eh, veliku količinu eksplozivnog oružja i napade na čitava naselja sa artiljerijom, buldožerima, to je sistematičan sustav na koji su izravnjivana neka područja, na koji su područja sravnjivana sa zemljom, je bio dio šire e, taktike i operacije, recimo na crni petak u Rafi, kada e, su Izraelci zapravo krivo e, procijenili da je njihov vojnik bio uhvaćen je dovelo do bombardiranju grada satima i satima. I tu su bili zanemareni e, ključni principi međunarodnog humanitarnog prava. Treća stvar, 2014. godine palestinske oružane skupine su bombardirale neprekidno projektilima Izrael. E, to su bili projektili bez sustava vodstva. Oni su bili usmjereni u opće smjerove kako bi pogodili obične civile u Izraelu. Mm, opet to je bilo protiv međunarodnog, principa međunarodnog prava. Još jedna stvar, dobrenča stvar je bila e, zabrinjavajuće korištenje, palestinsko korištenje e, tunela kojima su napadali Izrael Otkriće ovih tunela i korištenje e, tih tunela od strane palestinskih oružanih e, skupina e, su bili korišteni za napad na civila. Jedan od svjedoka rekao nam je da kada kada stvari utihnu, mi se bojimo da se bojimo se sve više, ne znamo što sve može doći od ispod zemlje, odnosno iz podzemlja. Također, oružje je bilo korišteno za zapravo utišavanje civila i to je pove to je bilo to oružje je bilo e, korišteno od strane izraelski, izraelaca e, a to je bilo sve za e, kontrolu velikih skupina stanovnika i opet je bilo suprotno međunarodnom pravu ograničenja na takve vrste kontrola su zapravo bila e, ublažena, a ne, ogranič, ne još više ograničena. Na posljedku ova komisija također osuđuje nedostatak e, pravde kroz e, postupke koji će se držati principa poštivanja prava, kao što je jedna palestinska žrtva rekla pravda je ubijena svaki dan. Mi polako umiremo svakim danom. I zapravo to je bilo i u slučaju četiri mladića, odnosno dečka, djece ubijenih na plaži. E, I zapravo ova situacija ilustrira naš, jednu od naših ključnih poruka, to je E, učinkovit mehanizam odgovornosti koji je potreban na obje strane. Mnogo mm, svjedoka i mnogo e, novinara e, je bilo prisutno za vrijeme tog napada, ali njim tim, usprkos tome ti napadi nisu objavljeni u medijima. ta situacija je pokazala da Izrael nije sposoban e, provesti e, odgovorne postupke u kojima će osuditi i počinitelje. I zato je bitno e, uspostaviti proces odgovornosti. doktorice Čenija smo bili jako zahvalni žrtvama i civilima koji su svjedočili u našem izvješću. Neki od njih su bili pod velikim rizikom pri svjedočenju. Jedan e, Izraelac je izgubio obje noge u jednom napadu i on je usprkos tom odputovao u Ženevu da nam svoju priču ispriča uživo. E, drugi svjedoci, neki drugi svjedoci nisu imali tu priliku. Mnogo svjedoka je pod, trpilo PTSP, ali usprkos tome su hrabro prepričali svoje priče, posebice e, mislim na čovjeka koji je rekao da je njegovih majka njegovih osmero djece zajedno sa djecom, e, majkom i ocem su bili ubijeni u napadu na njihovu kuću. Što možemo reći o tim napadima? Ju, jedan čovjek je za vrijeme intervjua rekao vidite ovu bocu vode u mojoj kući, ja nemam vode. Usprkos tragedijama koje su žrtve i svjedoci iskusili. Mene još uvijek pogađa činjenica da unatoč mržnji i, i napadima postoji mnogo svjedoka koji zapravo osjećaju sa e, ljudima s druge strane. Jedna Izraelka rekla je da želi više e, susjedskih, dobrosusjedskih odnosa u ovoj suludoj situaciji. Jedna druga svjedokinja iz Izraela je željela reći poslati poruku vodstvu e, za, u obje zemlje za dostojanstvom i slobodom. Jedan čovjek koji je bio e, otet i ubijen u zapadnom Jeruzalemu e, je bio ubijen, njegova majka je poručila da želi da nijedna majka više na svijetu ne pati na taj isti način. Još jedan svjedok je bio palestinski doktor iz Gaze, e, čiji pacijenti osoblje su bili ubijeni pred njegovim očima u medicinskoj klinici koju je on vodio. On je rekao da je svijetu potrebna suradnja, ljubav i bratstvo pročitajte cijelo izvješće i čućete mnogo svjedočanstava poput ovih o ljudima koji žele da njihovi vođe e, osiguraju trajni mir. Moramo se sjetiti da žrtve nisu samo brojevi kolateralna žrtva, oni su individualci sa ljudskim pravima te imaju pravo na učinkovite e, kompenzacije svih povreda njihovih ljudskih prava. Na posljedku komisija prihvaća rezoluciju usvojenu 10.9.2015. godine, posebice stavak 18 koji potiče visoku predstavnicu Europske unije e, da radi na potpunoj provedbi preporuka iz našeg izvješća. Također pozivamo međunarodnu zajednicu, također i posebice Europsku uniju e, da ubrza i intenzivira napore za poboljšanje pravnih i političkih standarda koji bi limitirali, ograničili upotrebu eksplozivnog oružja na gusto naseljenim područjima kako bi se zaštitili civili tijekom napada i ratova. Druga stvar je želimo da podupiru rad Međunarodnog kaznenog suda vezano za okupirane palestinske teritorije e, da se bave e, tuženje ljudi na Međunarodnom sudu e, te također slanjem osoba sumničenih za takve zločine u zemlji u kojima oni mogu biti osuđeni za to. Treće, podupiramo i da se poštiva međunarodno pravo i da se poštiva međunarodno humanitarno pravo na okupiranim palestinskim teritorijima Izraelu u skladu sa člankom 1 e Ženevske konvencije. Također na kraju željela bih reći što je Ban Ki-moon eh, kada se susreo sa Peterom Maurom, predsjednikom eh, Međunarodnog crvenog križa, rekao. Dakle, glavni tajnik Ban Ki-moon je naglasio da međunarodno pravo eh, se danas ne poštuje na svjetskoj razini da međunarodna zajednica ne uspjeva osuditi one počinitelja. 600 milijuna ljudi izgubilo svoje domove, potrebna je velika humanitarna pomoć, a zapravo nema e, vrlo e, mnogo znakova za mir u Libiji, Siriji, Jemenu, ja bih dodala i u Iraku, Afganistanu također. On je pozvao na prestanak korištenja teškog oružja u gusto naseljenim područjima. Ban ki je također rekao da su ove povrede ljudskih prava postale rutina i ljudi će misliti da je namjerno bombardiranje civila, e, napadi na bolnice, škole i religijske institucije e, su zapravo e, rezultat ovih sukoba. Dovoljno je, dosta, je, dosta, čak i rat ima pravila i vrijeme je da poštivamo ta pravila. Hvala. Hvala lijepa gospođo Davis na ovom e, odličnom objašnjenju. Ovdje imamo potpredsjednika e, izaslanstva ovog parlamenta e, za Palestinu, gospodin Mistio koji će nakratko uzeti riječ i dati nam svoje mišljenje. Pozvali smo i e, izraelsko izaslanstvo, ali ih nema ovdje. Imamo i pre predstavnike e, veleposlanstava e, koji će također uzeti riječ. Htio bih e, prvo reći da sam, nisam potpredsjednik nego član izaslanstva, nema potpredsjednika e, kod ove e, sjednice e, izaslanstva za Palestinu. E, govorili smo o, izvještajima, o izvještaju gospođe Davis. Ja bih se e, htio srdačno zahvaliti E, pokazala nam je strašne slučajeve kršenja e, ljudskih prava u Gazi. E, podsjetio bih na to da smo 2014. sačinili jedan izvještaj u parlamentu i osudili ova kršenja prava. Mm, u e, drugog rujna e, ove godine e, pozvali smo visoku predstavnicu da nešto poduzme. Kao član izaslanstva bih htio bih reći da smo u ožujku pokušali otići u pojaz gaze onda nam službeno nije bilo dozvoljeno da uđemo u zemlju kao e, izaslanstvo parlamenta. Nismo mogli obaviti taj posjet i uspostaviti kontakt s ljudima i iz prve ruke saznati što se tamo događa. E, potpuno je jasno da se tamo događaju masovna kršenja ljudskih prava nezavisno od toga e, govorimo o teroru kojeg treba osuditi e, e, vidimo da u Palestini se vrši državni teror i to se stalno događa to je izraelska vojska to, to je državni teror službeni teror koji vodi do brojnih žrtava. Mi smo mišljenja da visoka predstavnica mora nešto poduzeti, ali i cijela Europska unija mora djelovati, mora poduzeti potrebne mjere i vršiti pritisak na Izrael. Mi smo mišljenja da se naselje može okončati e, s mirovnim pregovorima Počeli smo u Oslu i sporazumom sa Oslom. E, e, taj je postupak sada na ledu e, i nemamo nikakvu perspektivu da bi se taj postupak, mirovni postupak mogao obnoviti. Mm, zemlja je još uvijek okupirana a to je važno za osnivanje dviju država da ta okupacija prestane sve dok to ne prestane imat ćemo dalje ove scenarije kršenja ljudskih prava i nasilja u Gazi. Mi kao Europski parlament moramo dati potporu mirovnom procesu ali sada je zaista krajnji čas da se poduzmu mjere protiv izraelske vlade ova kolonizacija i e, izgradnja naselja mora prestati kršenja ljudskih prava moraju prestati u gazi e, i u cijeloj Palestini. Moramo također osuditi terorističke akcije koje provode e, pojedinci ili organizacije. E, još jednom bi zahvalili gospođi Davis. Mm. Mi kao Europski parlament se moramo pobrinuti da ovo nasilje prestane, e, da se uspostavi pravni poradak. Mora doći do nezavisne države koja će onda moći funkcionirati. Hvala. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ kolegama. Gospodin Preda ima riječ. Hvala eh, gospođo predsjednice. Hvala gospođi Davis eh, na ovom eh, izvješću. u našem odboru. Kao što je već eh, rekla, možemo žaliti činjenicu da se ovaj izvještaj sačinjen bez kontakta na licu mjesta vi niste mogli biti na terenu, da tako kažemo. I to su naravno i slabe strane izvještaja. E, I ja, ja nisam vojni stručnjak. Mislim da moramo E, e, imati izvještaje i vojnih stručnjaka koji moraju analizirati situaciju. E, ja nisam stručnjak, ali vidio sam vide koji su me jako impresionirali. Video koji pokazuju da su civili postavljeni na krovove kuća i da su tako postali mete. E, vidjeli smo i e, emocije gospođe Davis o tome. E, vidjeli smo i tu strašnu priču s tunelom koji vodi prema Izraelu. Zanimalo bi me ko, koje je vojna analiza u ovom izvještaju E, e, e, takva bi analiza bila potrebna koji su, koje ste vojne stručnjake konzultirali za to mi smo u godini 2015. 40 godina veze sa između Europske unije i Izraela E, ne, smijemo e, e, stalno stigmatizirati Izrael. Zaboravljamo da je to jedina demokracija na Srednjem istoku. Jučer je došlo do jedne nove napetosti zbog jedne glupe situacije to je jedna iznimka, Izraelci su reagirali na ovu situaciju koja se tiče e, teritorija i zelene linije. Moramo nemamo e, nikakve mjere za e, slične situacije nemamo odgovora na to e, mislim da je stvarni problem u gazi da moramo zauzeti stav i prema političkim organizacijama koje dominiraju gazom E, ne možemo više predbacivati demokraciji koja je povezana sa Europom. E, više nas preokupira Izrael nego Hamas. Mislim da tu imamo jedan veliki politički problem. Da, imamo tu politički problem, gospodin Panz imamo politički problem, to sam naglasio. Da, postoji jedan politički problem, ali iznad svega mm, problem e, se tiče iz gledišta koji se razlikuje moje i od mog kolege. Dakle, krenuti iz kraja ili iz početka, to je pitanje. Mm, trebamo se suočiti sa pro, mirovnim procesom i e, teritoriji koji su okupirani još uvijek e, imaju vrlo veliki problem. Situacija zapravo e, kreće iz jednog neprijateljstva zbog čega Izrael se još nije započeo sa mirovnim procesom. Ne smijemo zaboraviti genezu problema. Ja zahvaljujem na e, gospođi Davis i moram reći iskreno da postoji e, jedna vrsta ironije u mm, izraelskoj operaciji koja se zove zaštitna margina e, podaci do podaci govore o 6000 zračnih napada, 5000 na zemlji, 1500 e, ljudi, među kojima mnogo djece. E, postoje jaki dokazi da su e, zapravo izraelske snage počinile ratne zločine u bombardirajući rezidencijalne zone u Rafi. Također postoji direktiva Hannibal prema kojoj izraelske vojne snage mogu odgovarati e, oružjem e, bez obzira na neke druge okolnosti. Mislim da ono što možemo vidjeti iz istrage da su zaista postali vrlo velike povrede ljudskih prava, uključujući ratne zločine, jer bilo koja operacija koja se čini mora podrazumijevati e, razliku između ciljeva, vojnih ciljeva i mm, zaštitu civila. I zato je situacija vrlo teška. A zato, nakon ove istrage, želim postaviti pitanje. Uvijek me brine, kada god se govori o Izraelu, da će se doći do jedne točke e, e, u kojoj će mm, se dakle krenuti nekim krivim koracima. Ova istraga je vrlo jasna. Kako je moguće zatvoriti E, ovaj e, ciklus e, neodgovornosti i neokrivljenosti. Neki kažu da je moguće uspostaviti embargo ili i u Izraelu i u Palestini. Ali mislim da zaista moramo razmisliti jako dobro o tome. Ako su ove činjenice istinite, važno je, strašno važno da međunarodna zajednica zaista E, uspostavi proces preuzimanja odgovornosti. I s obje strane, e, jako je bitno poduzeti ozbiljne mjere jer e, dakle, nitko ne brani jednu ili drugu stranu, ali snage snage pokazuju jednu objektivnu nejednakost. Ako krenemo od toga, možemo vidjeti da, da je problem zaista veliki. I zato želim pitati nakon ovog zapravo fantastičnog posla koji je gospođa Davis e, učinila, pitam vas kako je moguće e, zapravo prekinuti ovaj ciklus neokrivljavanja e, onih koji zapravo koje treba okriviti. Hvala vam. Hvala predsjednice i hvala što ste organizirali ovaj dijalog. Gospođo Davis, dali ste nam vrlo impresivnu prezentaciju. situacija je vrlo teška, dali ste nam detaljne opise užasa. Hvala vam. Hvala što ste bili spremni da podijelite ova iskustva s nama. Jedan od problema koji postoji u ovakvim istragama e, je e, ovaj ogroman ogromno područje e, a, a što se događa nakon objavljivanja izvještaja nadamo se da će europski parlament djelovati nakon ovoga što smo čuli i da ćemo na neki mali način moći doprinijeti tome da se ovaj posao i ovi rezultati istrage ne zaborave. Pitam se, to je moje prvo pitanje. Vi ste e, bivša sutkinja, imate mnogo iskustva u svojoj pravnoj karijeri. E, kada su vas e, e, zamolili da to da se upustite u ovu istragu mora da ste imali sumnje hoćete li to moći obaviti mm. vi ste vidjeli što se dogodilo u komisijama za zaljevske države naravno ova istraga je u Gazi je e, vrlo ozbiljna i treba e, privući e, dostojnu pažnju. Jeste li bili zabrinuti da se to neće dogoditi, da smatrate li da, da bi se stvari mogle promijeniti kao rezultat istrage? Kakva je sadašnja situacija nakon izvještaja? Um, kakav, kako je vaše gledanje na stvari? Um, ne, morate odgovoriti na ovo pitanje. Mi predstavljamo evropske zemlje e, od kojih su neke zastupljene u vijeću sigurnosti što mislite kako će se odraziti vaš izvještaj? Govorili ste o da i sada imamo ponovno izbijanje nasilja parlament i Evropska unija nastoji smiriti situaciju mi e, želimo da dođe do rješenja ovog sukoba. E, naravno, tu treba opet zavladati e, rule of law, vladavina prava. Mi ignoriramo dokaze o, tipa koje ste vi ovdje prikazali. To je više komentar nego, nego pitanje za vas. Hvala vam e, vrlo iskreno na ovom izvještaju. E, e, osim političkog problema imamo i problem vremena imamo osam javljanja za riječ a imamo i predstavnike veleposlanstava ovdje vrlo je složena <laughs> situacija molim da budete kratki izvolite Eh, govorit ću holandski. Eh, htio bih vam, eh, gospođo Davis, zahvaliti što ste došli ovamo. Zahvaliti vam na prezentaciji. Zahvaliti vama i cijeloj ekipi na poslu koju ste obavili. Mm, vi ste istraživali ovaj sukob koji je počeo i to u 2014. Užasno sam se čitajući izvještaj Užasnio sam se nad ovim nasiljem. Je li riječ sukob na mjestu? E, smrt, e, razaranje e, koju uzrokuje i izraelska vojska i Hamas to je samo jedan e, element u, sukob koji, u sukobu koji traje već desetljećima. To je samo jedna faza tog sukoba između Izraela i Palestinaca. E, sukob koji se pogoršava. Mi naravno zagovaramo trajni mir između Izraela i Palestine. E, mirne, mirna rješenja se spominju u vašem izvještaju. E, mnogi obični ljudi, ljudi e, o tome govore e, mi osuđujemo svako nasilje protiv civilnog stanovništva, bilo da to nasilje vrši Izrael ili Palestinci. Humanitarno međunarodno pravo se mora poštivati to moramo također imati i načelo proporcionalnosti. Nasilje mora biti opravdano. E, e, e, izraelska vojska također mora poštivati humanitarno pravo i razlikovati između vojnih i civilnih ciljeva. a palestinci ne smiju koristiti civile u toj borbi E, ne smiju koristiti nasilje druge strane kako bi opravdali nasilje protiv civila. Osuđujemo i politiku Izraela e, prema Gazi, to jest blokadu Gaze. Ta blokada e, nije porazila Hamas. Poraženi su obični građani koji žive u pojasu Gaze E, mi zagovaramo novu političku akciju e, e, osam milijuna palestinaca živi pod, u, u situaciji nasilja to treba prestati kako ocjenjujete odraz ove istražne rada istražne komisije na međunarodnu zajednicu E, Izrael je sačinio jedan e, protuizvještaj kako bi e, pobio neke navode u ovom izvještaju. Što će biti posljedica vašeg izvještaja u Ujedinim narodima? Imamo rules of engagement koji su, ti propisi su vrlo labavi i nisu dovoljno strogi. Ja dajem, sada dajem riječ gospođi Nelson. E, e, hvala lijepa e, gospođo Davis za, na ovom izvještaju. Imamo jednu vrlo veliku, veliki nedostatak izvještaja jer niste mogli ići na, na teren. Pitamo se zašto vi također, e, ovdje se govorilo o stigmatiziranju Izraela. Izrael e, ne pušta ni evropske izaslanstva, izaslanstva e, Evropske unije u pojas gaze. Vidimo kako je situacija teška za mene je to bila situacija kao u, u e, jednom e, otvorenom zatvoru. Ljudi nemamo, nemaju nikakve perspektive. E, ne trebamo raspravljati o vojnoj ekspertizi za nekoga koji stoji iza ljudskih prava Eh, je dovoljno jasna situacija. 1500 civila, jedna trećina od toga su bila djeca koji su pali žrtvom nasilja. Mi kao Europska unija moramo drugačije postupati eh, s tom situacijom. Eh, imamo mnoge projekte u Gazi, humanitarne projekte koji, koje financiraju naši porezni obveznici opskrba vodom, opskrba energijom. E, ti projekti sada trpe. Na, naši porezni obveznici pitaju e, hoćemo li stalno trošiti e, novac u području u kojem onda Izraelci uništavaju rezultate tog projekta. Htio bih vašu procjenu kako mi kao e, Evropska unija možemo djelovati. E, mi trebamo prestati sa ovom stigmatizacijom. E, ovaj labeling je, koji je stigao jučer je logična posljedica situacije. Ova situacija ide u potpuno krivom smjeru. Nema dogovora između sukobljenih strana. Gospođa Daktison ima riječ. för eh, eh, Mislim da svi mi da smo svi mi e, šokirani i potreseni o patnjama e, u Izraelu i Palestini. E, ja sam bio i u, bila i u Gazi i u Izraelu. Vidimo posljedice ovog sukoba. Ove posljedice su strašne mm, u izvještaju e, bismo trebali imati malo bolju analizu uzroka sukoba. Objasnit ću što mislim reći. E, imamo u Gazi vladu e, kojom upravlja Hamas, teroristička organizacija. U njihovim osnovnim dokumentima E, postoji stavak koji kaže da Izrael treba e, uništiti, to jest židovski narod treba istrijebiti. E, Hamas i palestinska uprava stalno vrše antiizraelsku propagandu i promiču antižidovsku, e, antisemitsku ideologiju. Ako ne promijenimo ovu perspektivu Hamasa, e, onda e, ne vidimo zapravo što se događa u Gazi, što, ne vidimo što se dogodilo od 2014. Izrael E, je stalno e, pod e, pritiskom napada i to daje pravo Izraelu da se brani. Međutim, Izrael ne, nema samo to pravo, već i obvezu da zaštiti svoju, svoje stanovništvo od napada. E, to je e, vrlo mračna perspektiva za budućnost. E, Izrael je podvrgnut terorizmu, teroristima koji žele nestanak Izraela. Imamo niz akcija koja, koje zapravo Izrael lišavaju svake perspektive za budućnost i to daje pravo Izraelu da se brani. Moramo sve stvari staviti u perspektivu i onda ćemo e, razumjeti situaciju na terenu. Mi svi znamo da želimo izbjeći dodatno nasilje. E, ne želimo da se dalje proljeva krv u ovom sukobu. E, želimo nezavisnu palestinsku državu a želimo i to da Izrael može živjeti u miru. E, zaključit ću pitanjem. Kako e, je moguće, to smo spomenuli u diskusiji, da u izvještaju imamo neke elemente e, Dakle, nadostaju nam neki elementi analize u ovom izvještaju. Ispričavam se što insistiram na vremenskom ograničenju, no tiče se ostataka kolega koji su također tražili riječ, tako da moramo pričekati i odgovor gospođe Davis, pa ukoliko nemam dovoljno vremena, neću moći ni odgovoriti na sva pitanja. zastupnik Oštrevićius. Hvala vam. Gospođo Davis, zahvaljujem na vašem izvješću. Ne radi se samo o izvješću. Vidio sam da ste to vrlo emocionalno doživjeli nam, dok ste nam prepričavali kako ste istraživali sve činjenice. Spomenuli ste također da niste imali priliku e, osobno vidjeti što se ondje događa. Imam nekoliko komentara. Prije svega, Izrael, kao i bilo koja druga država, ima ustavno pravo na samoobranu i pobrinuti se zajamčiti sigurnost svojih građana. To moramo prepoznati, jer to je pravo koje imamo svi, pa tako i Izrael. Ukoliko Hamas nastavi raditi na istrebljenju Izraela, do sigurnosti neće moći doći, to je jasno. U pravu ste i da kada se radi o većini žrtava s palestinske strane, to su bili civili. Hamas koristi ljude kao živi štit i to je namjerno što mislim da je doista nehumano. Slažem se da bismo trebali izbjeći žrtve sa svih strana, međutim, u tijeku je rat, da li on bio službeni ili ne. Nedavan, nedavni val zločina, napada, napada nožem na civile na ulicama, mislim da takve stvari jednostavno ne spadaju u 21. stoljeće. U principu ovdje se pokazuje jedan novi oblik terorizma i imam jedno pitanje. U posljednjim rečenicama svog izvješća izražavate nadu da će doći do reakcije obje strane i Palestine i Izraela. Ukoliko ste dobili bilo kakvu reakciju, možete nam reći što je to bilo. Zastupnica Post. Hvala lijepo na ovom izvješću. Imam jedno pitanje. E, htjela bih dati jednu primjedbu koju još nismo čuli. Ne znam, e, htjela bih e, reći, to je izvještaj iz perspektive ljudskih prava to nema nikakve veze e, e, s vojnim taktikama. Radi se samo o ljudskim pravima koja se ova ovdje krše. Pozivamo se na povelju o temeljnim ljudskim pravima iz 1948. nakon drugog svjetskog rata. E, e, nasilje se ne može e, opravdati. Ovdje u ovom sukobu govorimo o Davidu i Golijatu. Možemo reći događa se ovo ili ono. Ovaj izvještaj opisuje točno kako se korist, krše krši povelja o temeljnim ljudskim pravima moramo pozvati i Izrael i međunarodnu zajednicu na odgovornost. Ima još jedno pitanje. Članak 30. E, e, kaže jasno što možemo e, napraviti kako bi se konkretno Um, um, učinkovito djelovali uh, koji, su, koji, koji nam instrumenti stoje na raspolaganju kako možemo uh, primijeniti opće deklaracije i mm, deklaraciju iz 48. i druge deklaracije uh, moramo gledati što se događa u Europi i izvan Europe Međunarodna zajednica sistematski odbija e, e, da e, se suoči sa izazovima današnjice. Je li Gaza sigurno područje? Mogu li tamo ljudi živjeti? Posljednji govornik, govornici, zastupnik Girike, zastupnik Moram još jednom reći da u Gazi i u Izraelu imamo e, rezultat e, rata. E, djeca i ja sam otac obitelji. O, tome opće ne treba raspravljati. Ukazujem na to da se djeca koriste kao živi štit E, e, i ne vidi se e, onda u napadu da li su to djeca ili odrasli okupacija u Gazi više nema židova ali da govorimo o mirnom susjedstvu to je teško Hamas je izabran a prijeti Izraelu uništenjem to je priča koja se više ne može popraviti ne možemo govoriti o suradnji ili životu za život a kad govorimo o naseljima to nije otimanje zemlje koje vidimo recimo u Africi to je razmjena zemlje E, meni je nekako teško da se to stalno tumači kao vojno osvajanje. Traži se u, e, izgradnju u, u Gazi, ali beton se onda koristi i cement za gradnju tunela kuće nisu masivne i e, ne, e, ne mogu se oduprijeti vjetru to je posljedica upravo te korupcije moramo se suočiti sa stvarnošću to je rat i taj e, rat ugrožava Izrael jednostrano da ovdje rade tajne službe da moramo uzeti e, i veličinu Izraela. E, e, ako pogledate kartu, Izrael je veličine jednog centa, nije veći. Tu onda vidite da Izrael ima i razloga za djelovanje. Moramo objasniti zašto mi u, u dozvoljavamo u Iraku stotine tisuća e, žrtava zašto je Europa najveći izvoznik oružja na svijetu zašto stotine e, djece e, stra, gladuju u logorima gdje žive izbjeglice iz Sirije u tom smjeru moraju ići naša razmišljena hvala Taylor. Uh, Taylor, Zahvaljujem, zahvaljujem također gospođo Megaben Davis, doista se radilo o teškom izvješću. Imam dva pitanja, no prije njih moram samo komentirati neke od stvari koje sam čuo vezano sukob Izraela i Palestine. Naravno, Izrael ima svako pravo na obranu, no mislim da uz moć, snagu koju Izrael svakako ima, također treba doći i odgovornost. I ne bi trebalo doći do administrativnih e, hapšenja ili nelegalna okupacija teritorija, gradnje ili ubojstava civila. I zapravo kolektivnog kažnjavanja jedne cijele zajednice. I ja sam posjetio gazu, to je bilo bolno iskustvo koje nisam zaboravio. Dakle, vaše izvješće je doista dobrodošlo. Dva pitanja. Kako ste praktičnu podršku dobili od europskog izaslanstva u Izrael i Palestinu te država članica? Smatrate li da Europska unija i države članice dovoljno rade e, za u pružanju podrške vašem poslu, konkretno visoka predstavnica. Što dakle možemo učiniti kako bismo vam najbolje mogli pomoći u vašim naporima? I drugo pitanje, vjerojatno isto kao i ono drugih kolega, tiče se jedne od vaših preporuka u kojoj ističete nedostatak provedbe preporuka koje su formulirane tijekom prethodnih misija za utvrđivanje činjenica, tijela UN-a, kroz posebne postupke i tako dalje. Dakle, što se mora dogoditi kako bi ta provedba se doista i dogodila. Zahvaljujem. Ispričavam se što vas tjeram, no željela sam ostaviti dovoljno vremena za odgovor gospođi Mary McGowan Davis. Dakle, na cijeli niz pitanja koje smo čuli. E, I nakon toga riječ dajem predstavnicima ukoliko će to željeti. Izvolite, gospođo Davis. Da, cijeli niz pitanja, većina njih, vjerojatno vam je jasno, su retorička i ne može ih se odgovoriti, barem ja to ne mogu jer nisam politički predstavnik samo radim svoj posao najbolje što mogu. Predsjedam povjerenstvom i izlažem ovakve izvješće. No, pozabavila bih se zabrinutošću e, francuskog zastupnika koji je pitao da li je vojno osoblje trebalo biti uključeno. Sa tim komentarom se slažem, i vjerujem da bismo bili bolje povjerenstvo da imamo nekoga zaduženog za vojna pitanja, no to je na onima koji su zapravo imenovali i sastavili povjerenstvo i slažem se sa ovom analizom. Korisno bi bilo imati nekoga tko je vojni stručnjak. To imajući na umu, imali smo jednog vojnog stručnjaka koji je, ima operativno i zapovjedno iskustvo na polju za jednu veliku zapadnu silu i ta osoba je mogla pružiti stručno vodstvo što se tiče razmatranja fotografija, jer u krajnjoj liniji to je sve što smo mogli učiniti. Dakle, kada se radi o oružju koje se koristilo, i tu je on pridonio sa svojom stručnošću kao e, član tog povjerenstva. Također razgovarali smo sa mnogim vojnim stručnjacima, nekima iz Izraela, i pokušali smo jednostavno nadoknaditi nedostatak e, koji smo imali. Mislim da je spomenuto da vojni aspekt nije toliko važan u ovom kontekstu, sa time se ne slažem i kako je važan jer se zapravo radi o ratu, a međunarodni humanitarni zakoni su zapravo ono čime se bavimo. Barem u velikoj većini događaja kojima smo se bavili. A to upravo otežava da jednostavno kažemo da se ovo ili ono jasno dogodilo. Svi govore o tome što se jasno sigurno dogodilo. Nije ništa sigurno jasno e, što se tiče međunarodnog prava, osobito ako nemate pristup informacijama kakve su vam potrebne za prosuditi koji su bili zapravo vojni ciljevi, kakav je izbor oružja bio, o čemu se razmatralo prije nego što se dvotonska bomba bacila na kuću e, gdje je 19 osoba sjedilo oko stola odgovore na to nismo imali, tako da smo pažljivo sročili stvari kako bismo vidjeli gdje su ti problemi, koje su ta minska polja, da tako upotrijebim izraz, jer politička podrška, resursi su potrebni e, kako bi se na terenu mogao doista profesionalno odraditi posao, provesti istraga. To bi bilo dobro. No mi to nismo imali na raspolaganju, nismo imali te resurse Neću ulaziti u pitanje broja osoblja i sličnog, to je pitanje UN-a, no radili smo unutar određenih ograničenja i radili smo najbolje što smo mogli po tim okolnostima. Naravno, tu ne želimo ponovno procijeniti Davida Golijata, moral, nemoral. Jednostavno smo temeljili se na načelima međunarodnog prava za zaštitu ljudskih prava i gledali kako se primjenjuju tamo načela na pojedine strane unutar regije i pokušali smo procijeniti svaku grupaciju prema tim standardima. To smo pokušali što će se dogoditi sa izvješćem. Vjerojatno će završiti na nekoj polici ukoliko se nešto ne promijeni u cijeloj dinamici unutar regije. Ja sam skoro pala sa stolica kada sam prošli tjedan vidjela da je predsjednik Obama praktički odustao od toga doista toliko je truda posla uloženo, na kraju tako nešto čuti. No nadam se da Europska unija nije odustala i da će učiniti što može kako bi se napravilo što se mora, kako bi se dobili odgovori na ova pitanja. Dakle, što bi se trebalo dogoditi, ispregovarati mir, samo određenje za Palestinu, dvije države, jedna uz drugu koja žive u miru i mislim da mnogi znaju zapravo mm, kako bi izgledalo formulacija tog konačnog sporazuma. No, potrebna je politička volja unutar regije da se eh, do toga dođe. Dakle, to je više odgovor za one vas koji ste u politici jer ja zapravo ne mogu govoriti o tome što bi se trebalo dogoditi. Ono što mene najviše brine je nekažnjavanje i tu smatram da moramo pomno paziti. Moram reći da je Izrael napredavao u stavljanju na raspolaganje informacija i to bi trebalo pratiti. Čula sam da bi moglo doći, da je možda došlo do nekakvih uhićenja u Gazi prije par dana sam samo to opazila u nekom novinskom članku, no moramo dakle pratiti i vršiti pritisak na pojedine grupacije kako bi se jer najbolja stvar očito je da lokalne vlade provedu svoje vlastite istrage. Ja sam u potpunosti za to, time se i na tome se je ICC temelji, no gospođa Bensuda je već preliminarnu istragu otvorila i pojedine države članice se traži da pripomognu u istrazi i nadam se da biste i vi bili spremni na tako nešto jer to je ono što ovo iskustvo zapravo čini različitim od mojih dosadašnjih. Dakle, do sada sam radila na izvješću gostan, na izvješću stručnjaka koje se bavilo preporukama, odnosno njihovom provedbom ukoliko je do toga došla. A 2010. sam također bila prisutna u Gazi i svjesna sam svih nedaća tog teritorija i njegovog stanovništva. No, očito, ovaj put nismo uspjeli posjetiti samu lokaciju, što je imalo naravno veze sa sigurnosnom situacijom na sjeveru Sinaja, kao i sa e, zatvorenim vratima koje su nas dočekalo to dakle je bilo kako je bilo, no radili smo što smo mogli pod tim okolnostima. I uzreši u obzir ograničenja, e, doista smo napravili što smo mogli. I što će se dogoditi sa izvješćem? Hoće li završiti na polici ili neće i kako ćemo se osjećati nakon ovog cijelogodišnjeg iskustva i rada? Mislim, vjerujem da se to vidi u mojem izlaganju svjedočanstava, na meni je predstaviti vam glasove tih ljudi. I oni nas također pitaju da li će to učiniti kakvu razliku. Hoće li ovaj puta, ako razgovaramo sa vama, se nešto promijeniti. Ne znam što bi im rekla. Dakle, ja pokušavam njihove stajališta, glasove unijeti u to izvješće i možda kada će jedan puta netko imati mogućnost doista procesuirati ovo, e, će doista i doći do pravde. Kad kada za to treba neko vrijeme, ali dođe i to na svoje. Muchísimas gracias. Eh, los representantes. Hvala. Da li predstavnici veleposlanstava žele uzeti riječ? Ne duže od tri minute, molim vas samo. Savjetnica ministra Izraelske ambasade Veler Tajl. Naglasila bih e, koliko poštujemo rad i stalište e, gospođe Davis i e, rada povjerenstva e, i to zbog otvorenosti na obje strane imajući na umu dileme s kojima se Izrael suočava. Mandat sutkinje Davis dao je, e, dao vijeće za prava ljudi u ENA i UNHCR je međunarodna scena koja zapravo neproporcionalno se usredotočuje na sukob Izraela i Palestine. I u proteklih devet godina vijeće je, donijela više rezolucija koje osuđuju Izrael nego cijeli ostatak svijeta. E, automatski postoji većina arapskih i muslimanskih zemalja koje glasuju protiv Izraela. Sutjan Davis nema nadzor nad tim vijećem, niti time što će ono učiniti s ovim izvješćem. Što se tiče sukoba u Gazi, nužno je revidirati ove operacije u dva oblika. Prije svega, Mm, treba imati na umu sa čime se Izrael suočava na zapadnoj obali, ne samo u Gazi. A druga stvar, međunarodno e, pravo, humanitarno pravo ne bavi se terorističkim organizacijama poput Hamaza, već zemljama koje imaju pravne sustave i koje se može razmatrati kroz standarde zapadnog svijeta. Dakle, na koji način to međunarodno pravo pristupa neuspjeloj državi poput Sirije ili Libije, Libije ili terorističkim organizacijama. Očekivalo bi se da isto tijelo UN-a koje je imenovala sutkin Davis bi se moglo, trebalo moći nositi sa kršenjem ljudskih prava u drugim zemljama unutar regije, poput Jemena, no ne čini se ništa, nema nikakvih istraga i gotovo nikakve osude tih događaja. Izraelska država ima interne pravne mehanizme, kako civilne tako vojne, koji se neprestano poboljšavaju u skladu sa situacijom na terenu. Bave se navodnim kršenjima ljudskih prava i to je također odraženo u izvješću sutkinje. U slučaju Izraela e, mi radimo više prema bilo kojim standardima od bilo koje druge zemlje, uključujući i one unutar EU-a. Svaki prigovor i prolazi temeljito preispitivanje glavnog odvjetnika i procjenjuje se da li je nulj kaznene istrage ili ne. Te istrage temelji se na svjedočenjima e, vojnika obiju strana koji su bili svjedoci događajima o kojima se tamo radi. I dok je pravni sistem Izraela u potpunosti proveden, nužno je pitanje u kojoj mjeri je razina stručnih savjeta ponuđena E, bilo na međunarodnom humanitarnom pravu, bilo što se tiče vojnih sukoba. Tu imamo svoje sumnje. Država Izrael i dalje se pridržava najviših međunarodnih standarda i Sutkin Davis je stavila na raspolaganje sve nužne informacije. U potpunosti se također pridržava i a i drugih zahtjeva institucija. Delegacija deset najviših e, generala pred vodnikom generalom Klasom Neumannom koji je posjetio Izrael, zaključili su da su snage Izraela proporcionalno djelovale unutar eh, dozvoljenih mogućnosti oružanog sukoba bez diskriminacije. Zahvaljujem. Hvala vam. Veleposlanik Palestine sada ima riječ. Gospođo Sutkinje, e, hvala vam na ovom izvještaju koji nas se e, jako dojmio. E, hvala vam predsjednice odbora što ste dali priliku za ovu diskusiju. Nismo imali namjeru da dođemo ovamo. Cilj nas palestinaca je bio da saslušamo Mm, e, nismo htjeli govoriti, ali sada nakon ove izjave e, izraelske predstavnice ja se e, radujem ovoj prilici. Mi tražimo stvarno poštivanje ljudskih prava i humanitarnog prava od strane Izraela. Čuli smo da se e, treba boriti protiv diskriminatorne e, politike. Međutim, čuli smo da je 1500 palestinaca ubijeno, e, od toga jedna trećina djeca. stotinu tisuća palestinaca nemaju doma E, sve to ide protiv deklaracije o ljudskim pravima e, iz 1948. E, trebamo međutim biti kritični prema Izraelu. On stvara sve više kolonija na okupiranom teritoriju. Reći da Eh, da je labeling eh, eh, glup. To je povreda i uvreda ne samo za palestince već i za cijelu Europu. Mm, teško nakon poziva više od 28 država, 28 država članica reći da je nešto glupo. Mislim da je to potpuno neumjesno ako niste e, zadovoljni e, e, stajalištem Europske unije i međunarodne zajednice onda je zaista vaš stav vrlo čudan. U međunarodnom pravu ja nisam pravnik e, ko gospođa Davis. Mogu vam reći da sve aktivnosti e, u kolonizacije od strane Izraela su nezakonite. E, mi ćemo biti zadovoljni u Palestini e, kada a, Evropska unija bude e, dokaže u stvarnosti da je vjerna svojim načelima e, poštivanje međunarodnog prava e, poštivanje ljudskih prava je zadaća koju treba izvršiti Evropska unija gotovo sam za Neću se vratiti e, temi nasilja, ali neću dodati ništa jer je sve već rekla gospođa Davis. E, jednu minutu. E, zahvaljujemo na izvještaju. Mm, zaključak E, je da ne možemo dozvoliti da se e, ubijaju djeca i bombardiraju bolnice. To je mm, e, očito je da su to zločini. Na to se trebamo usredotočiti. Drugo, ovdje sam čuo nešto govoreno je o antisemitizmu i, anti, i klimi antisemitizma E, e, krše se ljudska prava, stotine mm, mm, e, tisuća Izraelaca bi se također mogli nazvati antisemitima zbog svojih akcija. Moramo okončati kršenje ljudskih prava, moramo djelovati tako da se više ne ubijaju djeca na ulicama. Trebamo se boriti za mir, e, a mir se može postići samo e, svršetkom okupacije. Gospođo Davis, e, želite li još nešto reći na kraju? Izvolite, ja bih se zahvalila svima na pažnji. Čuli ste glasove u Gazi i u Izraelu oni pozove, pozivaju svoje vođe da uz vašu po, pomoć dovedu obje strane do trajnog mira. Hvala. Hvala lijepa. Hvala vam. Kao što vidite, rasprava je doista teška i unutar Europskog parlamenta. I sjajno je čuti od ovako otvorene iskrene osobe koja je toliko posvećena svojem radu. Hvala vam, završavamo s ovom točkom. Vamos a empezar el siguiente punto, así que las personas que quieran abandonar la sala... Por... Mm, nastavit ćemo sa sljedećom točkom dnevnog reda, a to je situacija, trenutna situacija ljudskih prava u Burundiju. Znate da e, ponovno ponovno izglasavanje predsjednika Nkurunzi za, za treći mandat je zaista izazvalo pravu političku katastrofu i društvenu katastrofu, a moguće i humanitarnu. Pozvali smo danas e, kako bi prezent gospodina Pijera Glavea Bonim, pa jedno od najvećih, najpoznatijih e, zagovarača ljudska prava u brundiju e, i on će nam pred našom komisijom danas ispostaviti sliku trenutne situacije u svojoj zemlji. Pierre Claver trenutno je u jednoj bolnici nakon što nakon što je e, pretrpio atentata, njegov e, sin je prošli petak u Buđumburi ubijen. tijelo sina je nađeno tek naknadno nakon što je ubojica uhićen zbog toga Pierre Claver ne može biti danas prisutan zbog toga što je bolestan i zbog e, toga što je trenutno oplakuje sina. E, jako nam je žao zbog toga. Ali ova situacija u Burundiju je apsolutno katastrofalna mm, što se tiče civilnog društva. E, vlada u Burundiju što se tiče ove situacije pokrenula jedan ultimatum, postavila ultimatum e, e, populaciji u Burundiju, staništu u Burundiju, a usprkos tome strah je sve veći i strah prevladava u cijeloj zemlji i nesigurnost. Također bojimo se da e, će zemlja ide prema civilnom ratu, građanskom ratu i naša najveća zabrinutost i da, izrazili smo je visokoj e, dakle predstavnici te i predsjedniku parlamenta je ta situacija u zemlji. E, danas su ovdje prisutni razni stručnjaci koji e, će nam predstaviti okvirnu sliku e, trenutnog stanja u Burundiju. Prije svega dajem riječ gospodinu Virkulonu. Ja sam Thierry, Thierry Virkulon, član sam međunarodne skupine za krize. Mi djelujemo u Burundiju od 1998. E, e, e, mi stalno pratimo situaciju tamo od, na primjer, izbora 2010. Sad smo u trećoj fazi krize u Burundiju. Prva faza je počela 2014. u sporovima oko izbora Druga faza je počela u travnju ove godine e, e, u, e, sa uličnim sukobima zbog kandidature predsjednika Kurunzize. Tu imamo s jedne strane građansko društvo i oporbu, a s druge strane vlast u ovoj drugoj fazi je počela, počelo državno nasilje od ovog ljeta, e, to jest od ponovnog izbora predsjednika Nkurunzize, imamo sada treću fazu. E, to je faza oružanog sukoba između e, dva tabora. Puć koji se dogodio u Svibnju je radikalizirao stajališta stajališta i vlasti i oporbe. Ponovni izbor eh, predsjednika Nkurunzize je eh, eh, okončao pokušaje međunarodne zajednice da dođe do pomirbe. I sada izgleda jedina opcija oružani otpor u ovoj trećoj fazi e, krize u Burundi e, e, režim se zatvorio interno i interno i eksterno što je jako opasno. Interno zatvaranje karakteriza bijeg dijelova članova vlade i to vrlo stručnog dijela vlade ovo zatvaranje karakterizira i odlazak e, mnogih nevladinih e, organizacija koje su potražile egzil u susjednim zemljama zbog nasilja. E, imamo također i nasilje od strane vojske Imamo također i e, jedan nedavni e, ultimatum mm, u Bužunburi koji nas podsjeća na terminologiju građanskog rata u Burundiju. E, vi imamo jedno udaljavanje vlasti od načela suživota Eh, etničkih eh, eh, grupa i kršenje sporazuma iz Koruše. Vanjsko zatvaranje je karakterizirano velikom mm, neprijateljstvu prema međunarodnoj zajednici. Mm, mm, novinari E, su pod pritiskom policije, e, došlo je do uhićenja novinara, e, došlo je do optužbi od strane vlasti Burundija da Belgija potpomaže otpor, oporbu. Sada imamo samo kozmetičke mjere koje su vlasti poduzele kako bi odgovorila na zahtjeve međunarodne zajednice. Ono što nas e, zabrinjava danas u situaciji u Burundiju, e, svi događaji e, ovih faza, naročito nakon travnja, podsjećaju nas jako na situaciju prije građanskog rata. Odbijanje dijaloga, zatvaranje političkog e, prostora, represija, ubijanja i rasistički jezik. Sve to jako zabrinjava, a podsjeća nas snažno na situaciju prije građanskog rata a to, a to je bilo 1990. godina. Imamo dva ili tri scenarija koje su na stolu za sljedeće mjesece i e, koji su vrlo zabrinjavajući. Prvi scenarij je novi pokušaj puča zbog velikih unutarnjih napetosti E, drugi je e, razvoj gerile u nekim područjima zemlja koje će e, hraniti izbjegli generali i dijelovi vojske i izbjeglica. Sada 250 ljudi živi u izbjegluštu i to unutar 10 mjeseci E, je 250 tisuća ljudi e, pobjeglo u Tanzaniju, u e, Ruandu i u Demokratsku republiku Kongo. Imamo kolateralne štete ovog sukoba u Bužumburi sve to podsjeća na gerilski rat. Međutim, ima jedan pozitivan element. Imamo e, dojam da su u Burundiju mase e, zrelije od vlasti, od vlade. Ovaj e, rastistički diskurs nije našao odjeka među stanovništvo. E, ne kažemo da neće doći do etničkih sukoba, ali općenito je stanovništvo e, Burundija suzdržano e, i ne reagira na, ovo, na ovaj etnički diskurs od strane vlade. Vlada E, sad vidimo da e, se nekakvo e, osjeća osveta onih koji su izgubili u, nakon sporazuma u Aruši. mi stvarno moramo izvući lekcije E, sankcije koje e, nametnula Europska unija, te sankcije treba produžiti zbog ove e, represije od strane vlade u Burundi. A, ako konzultacije o članku 96 ne dovedu do rezultata, onda Europska unija mora suspendirati E, možda pomoć, pomoć institucijama, ali humanitarna i e, medicinska pomoć e, treba, tu treba nastaviti. Pitanje Burundija u dijalogu sa Tanzanijom, Ruandom, Kenijom, Ugandom i Demokratskom republikom Kongo. Jako je važno da Evropska unija koja je već pokazala e, svoju podršku e, civilnim organizacijama u Burundiju mora to djelovanje nastaviti jer su te nevladine organizacije u velikoj opasnosti a one se bore protiv e, zatvaranja zemlje moramo dati potporu Afričkoj uniji kako bi došlo do sastanka između vlade i oporbe u agendi koja mora ostati otvorena. E, isto tako, e, e, dolazak e, monitora, e, to je vrlo važno. M, Evropska unija također financira, e, dio e, vojske Burundija koja, koji sudjeluje u mirovnim misijama. E, vidimo da je pitanje trećeg mandata Pjera Nkurunzize, da je to pitanje koje bi moglo regiju dovesti u nove nemire i e, tu treba e, biti politički vrlo vješt djelovati diplomatski jer je to e, presedan za sve režime u ovoj regiji hvala lijepa ovo je, to ovo je bilo vrlo zanimljivo prvo dajem riječ dvama kolegama koji su tražili riječ I, E, također ćemo čuti e, e, veleposlanika Burundija, gospodin Demesmeker ima prvi riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Govorit ću nizozemski. Hvala za objašnjenje, na objašnjenju koje ste nam upravo dali. Kao i velika većina kolega, mislim da je situacija zaista zabrinjavajuća. Situacija je mm, krizna i nažalost podsjeća na prošlost. Moramo biti budni i pozabaviti se sa situacijom. Međunarodna zajednica je dala E, uvijek premalo geostrateške važnosti Burundiju, premala zemlja, premalo važna i tako dalje. To su bili stavovi. E, u Kongu, Ruandi, Ugandi se davalo više značenja i veći naglasak nego Burundiju Ako ne poduzuma neke akcije, posljedice će biti katastrofalne. A e, mir u Burundiju će donijeti i e, mir u cijeloj regiji, zato što etničke tenzije u Burundiju i okolo su, dakle u cijeloj regiji su uvijek prisutne. Stoga se moramo upitati što možemo učiniti e, konkretno naša razvojna politika će pomoći tome. Europska unija uz SAD financira e, veliki dio proračuna u Burundiju i, i Njemačka i Nizozemska i Belgija također e, Mm, doprinose ovom proračunu, ali su djelomično suspendirali, ograničili taj e, proračun. A Europska unija ne bi se trebala susprezati, e, ali suspreže se jer zna da dobar dio tog e, novca zapravo odlazi korumpiranim pojedincima. Stoga je bitno razviti zaštitne mehanizme za E, zaštitu nezavisnosti. Imam i dva pitanja. Burundi, kao što sam rekao, leži u samom srcu Afrike, a u regiji velikih jezera ne postoji opasnost od toka izbjeglica koji će doprinijeti etničkom nasilju kao u Ruandi u Kongu, događaju u Burundiju, mogu imati učinka na e, izbore sljedeće godine, 2016. godine u susjednoj zemlji Ruandi prije izbora Uganda zajedno sa još nekim još pet zemalja u istočnoj Africi je pokušao naći izlaz za političku situaciju u Burundi, ali razgovori i pregovori su brzo kako brzo su započeli, tako brzo su i završili. što se tiče uloge internacionalne zajednice, mi smatramo, razgovaramo tu u Europskoj uniji, što se tiče vas da li je dobar odgovor te međunarodne zajednice ili nije prema vama. Članak 97 sporazum iz Kotonua je u mm, pitanju. Tu bi trebali doći do savjetovanja unutar 30 dana i sada je dogovoren datum sa vlastima u Borundiju. Možete li nam dati nešto više o informacija o tome? Hvala. Gospođa Kijenge ima riječ. Oprostite, nisam vidjela da ste se javili za riječ. E, hvala, Elena. Ja sam e, željela postaviti pokoje pitanje, ali također i dati po neki komentar. Jer kriza u Burundiju nije samo e, izolirana pojedinačna kriza, to je nažalost kriza koja je povezana sa cijelom regijom velikih jezera rješavanje pitanja u Burundiju, zato je fundamentalno, esencijalno za e, davanje pozitivnog odgovora svim zemljama koje će izaći na izbore, ako će se održati izbore, jer to je zapravo ideja. ako situacija u Burundiju ne bude riješena, sve će druge zemlje, susjedne zemlje to osjetiti i tako ćemo svedočiti istom scenariju deset tisuća mrtvih e, i e, i raseljenih ljudi. Dakle, situacija posljedica će biti katastrofalna. Danas e, Europski parlament ima moć, ima ovlasti, može e, sudjelovati u rješavanju ove, situacije koja je eskalirala posljednjih dana vlada u Burundiju. Definiraju Brisel kao e, lobiste, nove kanalizatore posebice nove, takozvane nove kolonizacije od strane Belgije, Burundija, e, dakle to je stav vlade, e, a mi imamo mogućnost e, reći i svoje mišljenje. I e, još poneki komentar. Moramo zatražiti puštanje, puštanje svih zatvorenika, aktivista, civilnog društva, novinara, ali također i podupriti rad branitelja ljudskih prava moramo zahtijevati od Burundija, e, a i ako Burundi neće e, poštivati e, sporazum partner AKP, AKP partnerstvu, dogodit će se još gora situacija sa ljudskim pravima nego sada. Demokracija, demokratska načela trebaju biti poštivana i ti sporazumi moraju biti poštivani i mi moramo nadgledati respektiranje ljudskih prava. Ograničit ću se da kažem samo ovo jer mislim da su ovo najbitnije stvari vezano s Burundi jer za mene to nije pitanje koje je fundamentalno za Burundi nego za cijelu regiju. Hvala vam. Gospođa Beber ima riječ. Izvolite. Hvala. Ja ću danas biti kritičnija nego obično neću biti kritična prema Burundiju. Situacija nije začućujuća, žalosna je. Biti ću e, kritična i reći koliko je puta e, se Europska unija e, čudi kada se stvari događaju. Teško mi je to shvatiti jer znakovi u Burundiju postoje već dugo vremena Mm, ne samo o dvije 2014. E, već e, i od 2010. Tada sam bila u Burundiju mm, e, kad su mi kad sam pitala koje su opasnosti u zemlji, onda su mi rekli opasnost su najviše automobilske nesreće a sada vidimo da je više od 100 osoba ubijeno, da imamo stalno granatiranje i da e, da e, e, čak u Burundiju ne mogu djelovati promatrači. Moramo shvatiti što se tamo događa. Mislim da nemamo uh, dovoljno uh, transparentnosti u izbornom uh, postupku. To je bilo jasno već dugo vremena. Stoga smo bili, dobili smo upozorenja da trebamo biti oprezni. Nažalost, u ono vrijeme kad sam bila u Burundiju, Mm, naš e, veloposlanik tamo nije htio sagledati stvarnost. Stvari su se naravno promijenile. E, mm, e, neka veleposlanstva su bili jako za vladu, davali su joj potporu a to je bila duboko e, korumpirana zemlja. E, dakle, njihova potpora i e, hvala vladi mi je bila začuđujuća. Moramo gledati kako se dijeli financijska pomoć jer ne želimo podupirati korupciju zemlje. Ne radi se samo o Burundiju, radi se o svim zemljama koje podupiremo E, moramo podupirati nevladine organizacije, e, ljude koji zaista e, trebaju našu pomoć. Ne smijemo podupirati korumpirane vlade jer se taj novac gubi u, u njihovim džepovima, u njihovim bankama. Pitam se zaista da li može li e, Evropska unija djelovati? Naravno, ona ne može to učiniti sama, ona mora surađivati sa Afričkom unijom. E, trebamo e, snažne glasove koji će intervenirati u regiji. Dijelim svako zabrinutost zbog svega što se događa u Burundi. Hvala gospođo Beber. Ana Gomes ima riječ. Izvolite. Mislim da ova izjava Nete je zaista vrlo važna. Moram reći da, nažalost, Burundi nije jedini slučaj u kojem vidimo e, tu nepovezanost između sporazuma iz Kotonua i naše politike i i realnosti način na koji se se te sporazum proveden implementiran od strane država članica, nekad i u nekim slučajevima od strane komisije. A to je naravno posebice vidljivo u Africi i Burundi je zaista slučaj koji pokazuje te kontradikcije i tu nepovezanost realnosti i e, dokumenata. I sada vidimo rezultate toga, posljedice. Ne možemo dopustiti e, dalje imati industriju koja upravlja razvojnom politikom. Jer tu se ne radi onda o razvoju, vladavini prava, demokraciji, podupiranju naroda. To je jako zapravo velika dilema jer moramo imati neku vrstu konekcije sa vlastima kako bismo mogli raditi zemljama, ali u isto vrijeme moramo biti odlučni osigurati da većina naše pomoći zaista odlazi onima koji se bore za ljudska prava, za vladavinu prava, za demokraciju, a ne da osnažuje korupciju korumpirane režime koji krše ljudska prava. I zaista, kao što Renata e, navela, ja sam i vidjela, na primjer, u 2005. u Etiopiji zaista sličnu situaciju, slične poteškoće i, i to se može vidjeti i u drugim zemljama. Kenge je e, bila nedavno u Burundiju i pogodila što se, što će se dogoditi. Stvarno je bilo zapravo zastrašujuće vidjeti, ona je zapravo i upozoravala to što će se dogoditi i užasno je bilo vidjeti da se to zaista i materializiralo. U slučaju gospodina Bonimpa, taj, taj slučaj je zaista jasno ilustrira e, ovu katastrofalnu situaciju mnogo drugih je također e, zatvoreno, ubijeno, ranjeno. I nije moguće, ne smijemo zatvarati oči pred e, situacijom i nek, moramo kritizirati naše, naše vlasti za njihovu odgovornost i podupiranje režima odnosno ne poduzmenju mjera protiv režima koji e, zapravo nema nikakve nikakve koji, nema nikakve veze sa e, populacijom i ne radi ništa za njih. Mi kao parlament moramo izaslati vrlo jasno upozorenje i poziv onima koji mogu reagirati sigurnosnom vijeću, UN-u, različitim razinama Europske unije. Ja ne kao što je gospodin Desmaker rekao, ja se ne, ne zalažem za suspendiranje pomoći, nego za preusmjeravanje e, pomoći za one koji zaista to trebaju, a to su mm, one koji su zaista žrtve, koji su borci za ljudska prava. Gospodin sere da, hvala vam gospođo predsjedateljice. Žao mi je jako da nisam bila prisutna i da nisam mogla poslušati vaš vaše izlaganje, ali sam informirana i e, zaista izbliza pratim što se događa u Burundiju kao i mi svi. Postoji velika ogorčenost e, o tome kako se ponavlja prošlost i kako korak za korakom se vide ponovno iste stvari. Naša reakcija ne prevencija, jer teško je prevenirati. E, naša reakcija je, uglavnom naša situacija je kritička. Ja želim pocrtati rješenja e, UN-a, to se izglasalo ovo popodne, vjerujem, izglasat će se ovo popodne, vjerujem da ste već razgovarali o tome, tema e, sigurnosnog odbora je također važna. Postoje francuski, francuzi su izaslali zahtjev kako bi se o tome razgovaralo, a ja zaista mislim da u ovoj situaciji imamo kapacitete, sposobnost, mogućnost reakcije i poticanja zemalja prema ovoj rezoluciji još jedan put. Tu se radi o tome da u sposobnosti korištenja instrumenta koje imamo na raspolaganju i na korištenju alata koje imamo na raspolaganju i kako bi oni zaista došli do onih kojima su potrebi, potrebni e, a da ne dopustimo da javni resursi završe u rukama vlada koji ubijaju stotine tisuća ljudi koji blokiraju medije i koji e, dakle zaista se ponašaju na jedan politički kompletno netolerantan način a ponavljaju prošlost ka idu ka radikalizaciji nasilja ja se povezujem kompletno s onim što je rekla Renata i s onim što je rekla e, Ana i vjerujem da moramo imati sposobnost, mogućnost ojačati e, ove aktivnosti. Moramo mm, surađivati s komisijom za razvoj e, i humanitarnu pomoć te surađivati sa svim drugim instancama Europskog parlamenta. Hvala. E, predstavnik Burundija, e, možete uzeti riječ ako želite. Hvala što ste mi dali riječ, gospođo predsjednice. E, saslušao sam ove primjedbe ovdje. Čini mi se da se toliko optužuje vlada Burundija kao da je ona sama odgovorna za sva ova kršenja ljudskih prava mm. Dakle, imali smo izborni e, postupak e, e, ovaj ovi protesti su nastali nakon, nakon izbora imamo uništavanje infrastrukture imamo napade na sigurnosne snage E, na policiju imamo evo oružane sukobe e, što se tiče drugih e, zemalja u susjedstva vlada naravno žali gubitke života u ovakvim operacijama kada se e, u svim intervencijama postupa se e, striktno profesionalno. E, zahvaljujemo također Europskoj uniji koja je pomogla u formiranju naše vojske koja uvijek nastoji poštivati ljudska prava. Što se šef države je nedavno izjavio kako bi razuvjerio stanovništvo i e, međunarodnu zajednicu e, i e, dokazao da u Burundiju neće doći do građanskog rata. Sve ove, ima mnogo krivih interpretacija djelovanja vlade, interpretacije koje idu u prilog radikalnih snaga. E, mm, mm, eh, imamo također i mnoge analize situacije u eh, zemlji koje pokazuje da je vlada demokratski izabrana. Eh, u listopadu 2015. izvještaj da je Burundi e, nacionalna država i da vlada e, kontrolira 80% područja. Govori se o kršenju ljudskih prava e, jer dolazi do uhićenja, ali moram reći da su uhićenja zakonita. Svi uhićenici se dovode pred sud E, kako bi se mogli braniti. Imamo jednu e, sudsku istražnu e, komisiju koja istražuje situaciju i nastoji spriječiti zloporabe. molim da završite. Imali smo i sudski postupak. Sudu su bili privedeni počisti koji su izvršili, htjeli izvršiti puć u Svibnju. E, Burundi je u posljednje vrijeme e, e, izabran isto u, da sudjeluje na sjednicama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Dakle, moramo naglasiti da vlada Burundija čini sve kako bi se poštivala ljudska prava. Mm, moramo sankcionirati e, nasilje e, e, po našem mišljenju sve drugo bi pogoršalo situaciju ovi pobunjici krše ljudska prava oni napadaju policijske snage i na to treba reagirati moramo braniti ljudska prava. Mislim da bismo e, morali imati više e, razumijevanja. Situacija je vrlo e, osjetljiva, vrlo nestabilna. molimo naše prijatelje, prijateljske zemlje da nam i dalje pomažu Nadamo se da ćemo i dalje imati dijalog s Evropskom unijom. Hvala lijepa. E, gospodin Panceri ima riječ, izvolite. Sarala distanca. Također bit će da e, zemlje koje pravilno nisu definirale probleme e, također imaju svoju ulogu. Čini mi se da problem nije uopće toliko kompliciran. Postoje Dakle, sporazumi za ruše i povreda tih sporazuma. To je prvi problem. Drugo, postoji dakle, lider koji je napao one na vlasti koji želi također mm, osvojiti treći mandat povređujući ove sporazumi. To je problem ove zemlje iz po mom mišljenju Burundi se nalazi u jednoj možda bezizlaznoj situaciji i nadam se da će s jedne strane ljudi zaista Europska unija i međunarodna zajednica razumjeti, shvatiti ovu situaciju i da će krenuti u srž problema i razumjeti da morate trenirati što prije moguće. Jer ja sam jako zabrinut da bi se u Burundiju moglo dogoditi ono što se već dogodilo u Ruandi, drugi element koji je vrlo jednostavan je sljedeći. Pokušajmo ovdje, naravno u ovom pododboru je lagano reagirati kada se dođe u kompliciraniju i parlament, imamo ispred sebe dakle sporazum iz Kotonua. Bilo bi mi drago da postoji jedna veća, šira vizija kada govorimo o trgovinskim sporazumom o slobodnoj trgovini. Sviđalo bi mi se da postoji jedna bolja, bolja povijesnost, bolja ideja o tim sporazumima o slobodnoj trgovini i poštivanju prava. E, sve zemlje bi trebale koristiti e, ono što sada mogu koristiti. Može, ne smije se početi od kraja, mora se početi od početka teme, a tema je ta, početak je taj da sve e, zemlje Afričke su, većina afričkih zemalja je u problemu. Hvala predsjednice. Burundi je regionalan problem, ali e, e, e, rješenje mora ići dalje od toga, ne smije biti samo regionalno. Izgleda da se više ne poštuje sporazum iz Aruše E, e, istočnoafrička e, unija je previše podijeljena jer je suočena sa sličnim izbornim problemima kao i Burundi. Moram reći da je e, imenovanje e, predsjednika Ugande kao posrednika u rješavanju krize u Burundi, a on sam sada stvara izbornu krizu u svojoj zemlji, to je paradoks. E, što se tiče drugih pitanja, pinja da je bilo mnogo predznaka ove krize imali smo val represije nakon izbora 2010. zatim zatvaranje Burundija e, kao i blokiranje provedbe sporazuma iz Aruše. E, sve je to predskazivalo ovu situaciju. E, sve to je trebalo dovesti do prilagodbe rada Europske unije u Burundiju. E, Evropska unija je prvi donator za Burundi. E, ona ne smije e, slati krive signale. Ne smijemo umnožavati nacionalni program Eh, jer se već eh, osjećalo da će eh, doći do izborne krize. Članak 8 nije dao nikakvih rezultata. Mislim da je također jako važno uravnotežiti pomoć Evropske unije. Treba pod pomoći i građansko društvo, nevladine organizacije E, ovaj nacionalni program je pred, predviđao e, pomoć jednoj vladi koja je već e, ne, kršila izborno pravo. Moramo činiti upravo obratno od onog što su željeli međunarodni partneri. Umjesto demilitarizacije policije ona je militarizirala policiju e, sada nema razlike između opreme policije i opreme vojske u Burundiju. Što se tiče međunarodnih e, instrumenata kojima raspolaže e, međunarodna zajednica Evropska unija, Međunarodni e, kazneni sud je signalizirao da će početi istrage e, u situaciji da vidi da li je došlo do kršenja ljudskih prava. Evropska unija mora e, poduprijeti te napore tužitelja Međunarodnog suda. Sada smo završili raspravu o Burundiju. Burundi je, je pozvan na a, konzultacije o članku 96 a, e, sporazuma iz Kotonua. E, to, ta je poziv poslan 26. E, listopada i do 26. studenog trebamo dobiti odgovor. hvala gospodine Virkula. Nemamo više mnogo vremena. Imamo još tri točke dnevnog reda. Mm, budući smo e, u zaostatku, kasnimo. E, firma Damaro e, će nam dati izvještaj o Venezueli. Počet ćemo izvješćem o Venezueli. Čuli smo E, danas. Gospodin Hauregi, imate riječ. Dakle, ovo je jedna rasprava koja je zatvorena za javno. Dakle, tko nije zastupnik ili predstavnik kluba, političkog kluba, zamolila bi vas da napustite prostoriju za mene je to ista stvar, ali to su pravila i pokušajmo e, poštivati ova pravila. Dakle, nećemo e, tratiti vrijeme. Molim vas da one koji moraju e, otići da odu odmah i u tišini. Hvala vam.